to nadležne, nećemo više o tom. Protokol i zapisnik, dakle, sa prošlog sastanka stoje na raspolaganju. Ima li tko šta protiv ili možemo... Imate li prigovora protiv e, zapisnika našeg plenarnog zasjedanja od 14.4. koji su vam na raspolaganju? Nemate prigovora. Dobro, time smo usvojili zapisnik s prošlog zasjedanja 14.4. Možete kasnije, kada budemo gotovi sa ovim preliminarnim dijelom, uzeti riječ. Dame i gospodo, pravni odbor je